Ukrajinom. E, zapisnik e, sa zasjedanja od 25. veljače je na raspolaganju. imali primjedbi? E, koliko vidim, nema. Poštovane dame i gospodo, u ime potpredsjednika Tajanija želim vas izvijestiti, on me je zamolio za to, E, da se na raspolaganje stave brošure za plenarno e, zasjedanje, e, a riječ je o brošurama koje su izradile službe iz odjela gospodina Tajanija, a odnose se na sigurnosne mjere.